which is relevant, I think, for the equilibrium. vote, is closed. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 494. za. Protiv. suzdržanje odbija se. 495 za. Protiv. suzdržanje usvaja se. 496. za, protiv, suzdržani, odbija se. 497. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 498. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 499. za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo 40, 499 i otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 500 ti za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 501 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Ali provjerit ćemo za svaki slučaj. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 502. za. Protiv. Suzdržani. Usva se. 503. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 504. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 505. i 33. za protiv, suzdržani, usvaja se. 34. se ne razmeta. 506. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 508. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 509. za, protiv, suzdržani, odbija se. 510. za, protiv, suzdržani, odbija se. 511. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 512. za. Ne, ne razmatra se, ispričavam se. 35. i 513. za. Protiv, suzdržani, usvaja se. 514. za. Protiv, suzdržani, odbija se. 515. za. Protiv, suzdržani, usvaja se. 516. za protiv, suzdržani, usvaja se. 517. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija mhm. se. 518. za, protiv, suzdržani, odbija se. 519. za, protiv, suzdržani, odbija se. Glasovanje po dijelovima za 521. dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 521. za, protiv, suzdržani, odbija se. 36. za, protiv, suzdržani, usvaja se. To je bilo zajedno sa 522. 523. za, protiv, suzdržani, odbija se. 524. za, protiv, suzdržani, odbija se. 525. za, protiv, suzdržani, odbija se. 526. za, protiv, suzdržani, odbija se. 527. za, protiv, suzdržani, odbija se. 528. za, protiv, suzdržani, odbija se. 529. za, protiv, suzdržani, usva se. 530. za, protiv, suzdržani, odbija se. 531. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 532. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 533. za, protiv, suzdržani, odbija se. 536. za, protiv, suzdržani, odbija se. 534. za, protiv, suzdržani, odbija se. 534. provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 535. za. Protiv. Suzdržani odbija se. 537. za. Protiv. Suzdržani odbija se. 538. za. Protiv. Suzdržani odbija se. Odbija se. 539. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 540. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 541. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 543. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 542. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 544. 45. i 46. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 547. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Nemojte predaleko.

552. 554. za. Protiv. Suzdržani odbija se. 559. za. Protiv. Suzdržani odbija se. 560. za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 561. E, se ne razmatra. Koji? 564 maybe? Five sixty 565. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 566. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 567. i 315. za, protiv, suzdržani, odbija se. 568. za, protiv, suzdržani, odbija se. 569. za, protiv, suzdržani, odbija se. Imamo još tri istovjetna amandmana. 578. To je skup amandmana. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Provjerit ćemo u redu. Dakle, provjeravamo ovaj skup amandmana koji počinje sa amandmanom 578. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 38. i 83. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 571. Tko je za? Protiv? Nije bilo sasvim jasno. Dakle, još jedan put. 571. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo. Nisam sigurna. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada ćemo preskočiti jednu stranicu. Idemo na sljedeću. 580. Tko je za? 580. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 581. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 579. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 583. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 584. Za. Protiv suzdržani, odbija se. 585. za, protiv, suzdržani, odbija se. 39. za, protiv, suzdržani, odbija se. 588. i 589. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 591. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 592 za, protiv, suzdržani, odbija se. 590 za, protiv, suzdržani, odbija se. 587 za, protiv, suzdržani, odbija se. 40 za, protiv, suzdržani, odbija se. 594 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Provjerit ćemo 594. I otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 596 i 593. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 597. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 601. za, protiv, suzdržani, odbija se. 602. za, protiv, suzdržani, odbija se. 603. za, protiv, suzdržani, odbija se. 604. za, protiv, suzdržani, odbija se. 598. za, protiv, suzdržani, odbija se. 599. za, protiv, suzdržani, usvoja se. 600. za, ne, ne razmatra se i isto vjetanje. Šesto četrnaest tko je za, protiv, suzdržani. Još jedan put 614. za, protiv, suzdržani, odbija se. 615. za, protiv, suzdržani, odbija se. 617. za, protiv, suzdržani, odbija se. 619. za, protiv, suzdržani, odbija se. 42. za, protiv, protiv, suzdržani, odbija se. 620 za, e, bio je isto vjetan ispričavam se. Bio je na drugoj stranici pa sam mislila da je nešto drugo. 621. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 623. za, protiv, suzdržani, odbija se. 616. za, protiv, Suzdržani odbija se. 622. za. Protiv. Suzdržani odbija se. 624. za. Protiv. Suzdržani odbija se. 625. za. Protiv. Suzdržani odbija se. 43. za. Protiv. Suzdržani odbija se. 626. za. Protiv suzdržani, odbija se. 627. za, protiv, suzdržani, odbija se. 628. za, protiv, suzdržani, odbija se. 629. za, protiv, suzdržani, odbija se. 44. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 45. ne, da, 45. za, protiv, suzdržani, odbija se. 631. za, protiv, suzdržani, odbija se. 632. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 632. E, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. I Usvase. se. Gdje smo stali? 633. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 634. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 46. i 639. Za? Protiv? Suzdržani? usvase. se. 630. Ne, sada idemo malo dalje. 640. za. Ne razmatra se. U redu. Šesto četrdeset i i šesto četrdeset za, protiv, suzdržani usvaja se. 648. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 643. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 47. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 644. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 600. E, dakle, idemo sada dalje. 649. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 650. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 652. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 651. Za? Protiv? suzdržani, odbija se. 653. za, protiv, suzdržani, odbija se. 654. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 655. za, protiv, suzdržani, odbija se. 656. za, protiv, suzdržani, odbija se. 657. za, protiv, suzdržani, odbija se. 48., 49. i 50. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Sada imamo skup amandmana 665 i 666 i 667 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Znam da ste umorni, ali morate podići ruku da mogu prebrojati. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se, ali niste podigli ruku, tako da nisam mogla dobro razabrati. Mislim da kad eh, se nešto usvojimo možemo dalje, to je dobro. Sada idemo na 677. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Provjerit ćemo. 677. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Šesto sedamdeset osam tko je za protiv, suzdržani, usvaja se. 679 i 680 za, protiv, suzdržani, odbija se. 681 za, protiv, suzdržani, odbija se. Sada prelazimo na kompromis 5a za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 5a, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 5b. Tko je za? Glasovat ćemo elektroničkim putem. Odmah otvaram glasovanje o 5b. Molim vas da glasujete. Niste svi glasovali. 5b. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Wow. Wow. Hvala. stranica 62, kompromis 7. Tko je za? Kompromisni amandman broj 7. Hvala vam, usvaja se. Kompromisni amandman broj 8. Tko je za? Tko je protiv? Provjerit ćemo. Kompromisni amandman broj 8. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 980. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 981 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 2b. E, Izgleda da se ne razmatra. Onda prelazimo na kompromisni amandman 2a, 2a za protiv, suzdržani, usvaja se. Idemo dalje. Stranica 73. Amandman 984. za.

protiv, suzdržani, odbija se. 990. za, protiv, suzdržani, odbija se. 991. za, protiv, suzdržani, odbija se. 992. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje.

Suzdržani? Odbija se. 999. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 1002. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 1003. Za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. 1003. Molim vas podignite ruku za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 1004. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 1005. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 1006. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 1007. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 1008. Za protiv, suzdržani, odbija se. 1009. za, protiv, 1009. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 1010. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 1011. do 1013. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 1014. 1014. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 1015. za, protiv, suzdržani, odbija se. 1016. za, protiv, suzdržani, odbija se. 1019. za i 1020. zajedno. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 1021. za, protiv, suzdržani, odbija se. 1022. za, protiv, suzdržani, odbija se. Sada skupno glasujemo o nekoliko istovjetnih amandmana 1023. do 1026. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1000 ne, to se ne razmatra. Imamo odvojeno glasovanje o prijedlogu komisije u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 1028 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo 1028. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se, ispričavam se. 1029 i 1030 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1031 za, protiv, suzdržani, odbija se. Sada je skup amandmana 1032 do 1035. Tko je za, protiv, suzdržani, usvajaju se. 1041. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 1042. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 1045. Tko je za? Protiv? Suzdržani? 1045. sada ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 1046. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 82. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 1049. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 1053 i 1064 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1054. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. U redu. 1058. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 1059. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 1060. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 1061. i 63. Tko je za? protiv, suzdržani odbijaju se. 1062. za, protiv, suzdržani odbija se. 1065. za, protiv, suzdržani odbija se. 1066. za, protiv, suzdržani odbija se. Imamo sada skup amandmana 1067. do 1070. Tko je za taj skup amandmana? Protiv? Suzdržani? Usvajaju se. Hoćete da provjerimo ovaj skup amandmana? U redu, otvaram glasovanje. And the vote is uh, Zatvaram glasanje. Usvaja se. Let me see if this, this were adopted, yeah? 1072, who is 1072, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 1073, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Zatim moramo glasati o idućih nekoliko amandmana, dakle 11.04, tko je za, tko je protiv? Suzdržani odbija se. 1097. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Ali nismo usvojili drugi dio od 1074. Just a second to Samo trenutak da provjerimo. let's vote on it Glasat ćemo o tome, pa onda to kasnije možemo izbrisati. Dakle, 10.98, tko je za? Protiv. Sudržani odbija se. 10.99, tko je za? Protiv. Sudržani odbija se. 11.00, tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 11.01, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 11.02. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 11.03. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 11.07. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 11.08. Tko je za? Protiv? Suzdržani se odbija se 11.09 tko je za protiv sudržani odbija se 11.10 tko je za protiv sudržani odbija se 11.11 tko je za protiv sudržani odbija se 84 za protiv suzdržani odbija se 85 za protiv suzdržani odbija se 86 za, protiv, sudržani odbija se 88 za, protiv, sudržani odbija se 89 za, protiv, sudržani usvaja se 104 za, protiv, sudržani odbija se 105 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1.18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Četvrti amadman, 120 i 121. amandman, koji je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 122, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 123. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 5. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 124. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 126. Za? Protiv. Suzdržani odbija se. 127. Tražite provjeru? Ne. 1, 2, onda. Tko je za? Tko je protiv? Sudržani, Usvaja se. 129. Tko je za? Protiv. Sudržani, Odbija se. 130. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 131. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 132. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 133. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. 134. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 135. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 6. Ili? Mhm, da. 6. Tko je za? Protiv protiv, suzdržani, usvaja se. Sto četrdeset tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbija se. 142 tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 143 tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 144 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Glasamo li ovome? 151. za. Protiv. Sudržani. Usvaja se. 149. za. Protiv. A, ne razmatra se, da. Točno imate pravo. Zbog 151. amandmana, a to su dobre vijesti, onda prelazimo na 152. amandman, tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 154. amandman je 155. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 156. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 157. za? Protiv? Suzdržani odbija se. 158. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 159. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Osmi amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 161. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Tko je protiv? 161. amandmana. U redu, hvala vam. Usvaja se. 163. amandman za protiv, suzdržani, usvaja se. 166. amandman tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 167. amandman tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 168. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 169 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 174 za, protiv. Još jednom, 184. tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 190. tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 191 za, protiv, suzdržani, odbija se. 192 za, Provjera 191. amandmana. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. I zatvaram glasanje. Odbija se. 192. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 193 za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 11 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. We don't dance. So, one... 198. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 199. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 206. Tko je za? Ne. Samo trenutak da provjerimo. We have to vote on amendment Moramo glasati o 200. amandmanu. Tko je za 200. amandman? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim 206. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 207. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 208, 209 i 210. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbijaju se. 13. Tko je za? Protiv. Suzdržani, odbija se. ćete provjeru 13. amandmana, provjerit ćemo. 13. amandmana, otvaram glasanje. 13. amandman, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Zatim amandman. 213. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Dvjesto Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 220. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 221. tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 222. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 223. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 14. amandman tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Dva, tri, četiri, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 241, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Devetnaest amandman, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 258. Tko je za? Protiv? 258. A da, ispričavam se. 247. amandman prvo. Tko je za? Protiv? Sužani usvaja se. 258. amandman sada. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo 258. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 259. amandman. Tko je za? Protiv. Sudržani. Usvaja se. 260. amandman. Za. Protiv. Sudržani. Usvaja se. dvjesto 278. 278. moment tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Dvjesto sedamdeset devet tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. I to je to. Završno glasanje. Završno glasanje, elektroničko glasanje, otvaram glasanje. Netko se želi javiti za riječ? Da, gospodin Gerbrandi se želi javiti. Da, hvala vam gospođo predsjedateljice. Možete nam dati nekoliko minuta prije završnog glasanja? Dvije, tri minute, to će biti dovoljno. Želite se konzultirati tijekom nekoliko minuta? Da, u redu. Hoće li vam ostali dopustiti dvije minute? Samo dvije minute, molim vas, nemojte napustiti dvoranu, moramo odraditi završno glasanje. Well, the two minutes are up. Dvije minute je isteklo. So if you would like to take your seats. Molim vas da sjednete. Have the final... Kako bismo odradili završno glasanje u ovom izvješću? I sada je glasanje otvoreno. Glasanje je završeno. I izvješće se usvaja. Izvješće čestitamo svima. That concludes our meeting. S time smo završili sa večerašnjim sastankom. Želim vam svima, svima ugodnu ostatak, večeri. Vidimo se sutra, ali na prednoj sjednici ne na sastanku odbora NB. Hvala vam.